Thank Hvala lijepa e, kandidate za povjerenika. Sada počnemo sa prvom rundom govornika. E, Kristijan Iskarins je prvi e, govornik iz Hvala predsjedniče, hvala gospodine Katajnen. Radna mjesta, rad, ulaganja i konkurentnost. To su četiri riječi koje, e, e, na koje svi političari sline, svi su uzbuđeni, svi smo za tu stvar, ali pitanje je kako ćemo to postići. Vude ste spomenuli, e, predsjednik Juncker je govorio o 300 milijardi eura investicijski paket, privatni i javni novac. Dva, imam dva pitanja za vas. Koju će ulogu igrati javnost u tome, a koju privatni sektor. A kad budemo imali taj novac, kamo ćemo ga ulagati, što će biti prioriteti? E, zar ne bi trebali biti u infrastrukturi za energetiku i telekom? Koje je vaše mišljenje? Hvala lijepa. Vaše pitanje bilo odakle će doći novac i kako će se koristiti. Moram biti jasan, trebamo prvi poticaj za radna mjesta i rast. To nije samo pitanje likvidnosti, već je to i pitanje e, ulaganja, stvarnih ulaganja. To je preduvjet za stvaranje radnih mjesta moja je dužnost da e, stvorim što više radnih mjesta. Ulaganja ste već, e, e, vi ste spomenuli područja telekom i slične stvari. Međutim, komisija još nije uspostavljena. Surađujemo sa kandidatom za predsjednika Junkerom kako bi vidjeli koje su opcije za prvi novac u tom paketu. Ali moramo znati da nema prostora za novo zaduživanje. Svi detalji se sada ne mogu još otkriti jer komisija još nije mogla se sastati i razgovarati o tome. E, predsjednik Juncker i ja E, još nismo imali vremena da se sastajemo sa drugim kolegama. Moramo više vremena da bismo izgradili ovaj paket, trebamo jaki politički konsensus. A i neki se instrumenti moraju razviti koji će biti osjetljiviji za tržište. E, sada ne mogu otkriti sve detalje još. Općenito govoreći, moramo poticati i potražnju i moramo e, e, poticati države članice da više investiraju i trebamo jedinstveno tržište i jedinstveno financijsko tržište. To će poticati ulaganja. Hvala lijepa. Marija Joao Rodriguez ima riječ za socijale i demokrate. Dobro jutro gospodine Katajne. Trebamo stvarnu promjenu u Europi. E, možete li e, e, se obvezati? U prvom redu prioriteti ne smiju više biti fiskalna konsolidacija i to brza, već ulaganja i stvaranje radnih mjesta. Drugi, druga obveza to, to će zahtijevati velika ulaganja, ne samo privatna, već i e, ulaganja javnog sektora. E, treće, zato trebamo e, više fiskalnog prostora za manevriranje, a što zahtjeva jače europske instrumente. Europski investicijski fond je zato važan. O reforme moraju biti na području inovacija i obrazovanja kako bi dodale vrijednost i stvorile e, nova i bolja e, radna mjesta u i e, u pametnijem i zelenijem društvu. Slažete li se s time? Gospođo Rodriguez, hvala vam lijepo na pitanju. Radi se o tome da li da prioritiziramo investicije, a ne fin, e, financijsku konsolidaciju. Moramo ulagati u istraživanje i inovacije kako bismo potakli gospodarski rast. Slažem se s ovim što ste rekli. Došli smo u situaciju u kojoj jesmo. E, moramo zadobiti ponovno povjerenje u eurozonu i u Europsku uniju mi smo u situaciji panike. Po meni e, sada u našem gospodarstvu dolazi nova faza. Moramo dodavati za budućnost, moramo naglašavati ulaganja. Pierre je, e, Pierre kad je bio tu je rekao da trebamo e, koliko javnih ulaganja je potrebno i privatnih ulaganja koliko je moguće. Ja se s time slažem. Trebamo e, koordinirane europske akcije, minimizirati e, utjecaj duga, moramo potaći naš proračun kako bismo više izvukli iz njega i moramo usko surađivati e, sa kristalinenom moramo i e, poticati nacionalne investicijske banke i druge e, institucije. Trebamo poticati države članice, naročite one koje su u suficitu, da više ulažu. To je važno i za njihovu budućnost, a i za europsko gospodarstvo. Nadalje trebamo e, na strani e, na drugoj strani trebamo e, poticati usluge to mora biti e, sveobuhvatni paket sljedeći govornik je koordinator Ekona Dinbor. Hvala lijepa. Nakon pitanja gospodina Karensa plan od 300 milijardi eura, to je e, najvažniji element vaše uloge kao potpredsjednika. E, brine me da ti fondovi neće biti e, ciljani, oni moraju biti ciljani na projekte koji će privući privatni sektor. U kontekstu pilota o projektnim obveznicama Parlament je e, tražio e, jednu studiju o usporedbu investicija privatnog i javnog sektora. Možete li nam reći, imate li plan kako, će se, e, kako ćete to rješavati? Objasniti nam da li se obvezujete da ćete te fondove iz privatnog sektora iskoristiti na najbolji način da ćete e, ocijeniti i rezultate i kao i trošak kapitala koji ide u te projekte. Hvala lijepa. Gospodin Winberg, potpuno se slažem s ovime što ste reći. Da e, javni sektor ne smije e, potisnuti privatni sektor. To je jedan od naših glavnih ciljeva ne, bi bilo dobro da koristimo novac poreznih obveznika ako ga možemo dobiti iz drugih izvora. Europski parlament je u prošlom sazivu osigurao ili želio osigurati da da sav e, novac iz javnog sektora se mora koristiti kao katalizator za privatne investicije. To je naš cilj. E, nemamo dovoljno javnog novca, pa moramo inteligentno e, koristiti europski proračun kako bismo privukli što više novca iz privatnog sektora za potporu naših e, projekta. Kad se radi o dugoročnim projektima, onda su tržišta e, vrlo suzdržana. Stoga trebamo javni novac, jer privatni sektor nije spreman da preuzme sve rizike u velikim projektima. E, siguran sam, a i znam da u Europskoj investicijskoj banki ima mnogo stručnog znanja i znaju, oni znaju gdje su granice i kako se njihov e, kapacitet pozemljivanja može najučinkovitije koristiti. E, radujem se suradnji sa e, članovima Europskog parlamenta. Ima mnogo iskustva na tom području. Iznalaženje E, najboljeg načina e, korištenja sredstava i javnog i privatnog sektora. Sljedeći govornik za ALDE je Ramon Trevoza i Valcez. Hvala lijepa predsjedniče. Gospodine Katajnen, dobrodošli. U pismenim odgovorima ste dali veliku težunu, težinu na investicijski paket i mi se slažemo s time. E, ulaganja za e, same, u svrhu samih ulaganja nije e, dobar plan. Moramo imati, ne možemo imati brze vlakove u, usred pustinje. A u nekim državama članicama se to još uvijek radi. Gospodine Katajnen, kako ćete osigurati da projekti u investicijskom paketu će biti od europskog interesa, e, da će poticati e, ulaganja i rast. Um, da, da bismo vas podržali moramo od vas dobiti više konkretnih detalja. Hvala. Hvala lijepa na ovom pitanju, gospodine. Vaša su pitanja e, se odnosila na to kako možemo koristiti javni novac učinkovitije, a ne ulodo ga trošiti na neke projekte koji nikome ne pomažu. Ja uvijek želim e, govoriti o novcu poreznih obveznika. Možda neko e, misli da je europski novac nešto što dolazi iz neke crne rupe on u stvari dolazi od naših sugrađana, iz njihovih džepova. I zato se mora koristiti što je učinkovitije moguće. E, tu trebamo novi pristup. E, ako vidimo neku zračnu luku ili e, cestu koju, su platili porezni obveznici, možemo biti ponosni na to Komisija i Europska unija, općenitije govoreći, je naučila lekciju iz prošlosti. Imamo vrlo dobre primjere paketa za ulaganja. Uvijek trebamo dobar, dobru ocjenu učinka i analizu troškova prije no što uđemo u velike projekte. I moramo biti pravični prema poreznim obveznicima. Jednih, jedno od konkretnih e, pitanja koje pripremam jeste moramo e, zaštititi i pomoći državama članicama da e, isporuče za ono što su dobili od Europske unije. To moramo zaštititi na vrlo dobar način i to će nam pomoći da izbjegnemo greške koje smo nažalost vidjeli u prošlosti. Hvala. Sljedeći, Dimitris Papadimulis, GUE i Dobro jutro e, iz Grčke i od GUE-a. Europska središnja banka je najavila neke mjere e, monetarnog olakšanja. E, e, slažete li se s tim mjerama koje je najavio gospodin Dragi ili ste i vi na strani Bundesbanke? Gospodin Juncker predlaže da 100 milijardi eura koji su danas u ESM-u da se one daju za restimuliranje e, gospodarstva. E, netko je napisao jedan članak protiv toga. Na čijoj ste vi strani 2012. kad ste bili premijer u Finskoj? Vi ste sami od svih e, zemalja Evropske unije ste zatražili e, dodatne, ja, dodatna a, jamstva od Grčke za 900 e, milijuna eura. Da li ste vi bili pra, u pravu, a svi drugi su bili u krivu? Da li je to vaša solidarnost kao potpredsjednika komisije? Hvala lijepa. E, pretpostavlja. Ja ću vrlo sam zadovoljan s onim što je napravio Peace. Moramo osigurati da je Europa vjerodostojna. Čak i nakon ove e, e, situacije kad se napravi e, ocjenjivanje imovine banaka. Moramo pokazati vanjskom svijetu da je Europa u stanju zaštititi e, e, banke. Ne smijemo koristiti novac prije no što znamo što znamo gdje se taj novac mora koristiti. Spomenuli ste e, e, pitanje kolaterale. Ja sam bio ministar financija 2011. Već smo, e, moja zemlja je već je već dala i glasala za paket pomoći Irsku i Portugal. Imali smo izbore i socijaldemokrati, naš e, oporbena stranka, oni su obećali glasačima da ako dođu u vladu da će zatražiti jamstva, dodatna jamstva. E, mi, mi nismo tražili jamstva od Portugala, a onda smo e, zaključili da ćemo možda u budućnosti to zatražiti. Europski socijalni fond nikad ne bi bio korišten da smo znali što će se onda dogoditi. Sljedeći e, e, govornik je Rainer Butikover iz ITRE. E, dobro jutro. Što se tiče Europskog investicijskog plana, htio bih zapitati, da li sam dobro shvatio da e, moramo završiti e, dominantnost e, mjera štednje koji će biti izvori za nove javne investicije ili ih neće biti koliko dodatnih investicija iz javnog sektora smatrate potrebnima koju ulogu igraju učinkovitnost i tehnologa su potrebna za zeleni rast u kontekstu investicijskog plana. Govorim i o smanjenjima emisija CO2. Hvala lijepa, gospodine Budihofer. Pitali ste nešto o, odakle će doći novac iz javnog sektora. Koliko trebamo novog novca? i koju će ulogu igrati nove tehnologije, zelene tehnologije u stvaranju radnih mjesta. U prvom redu želim biti potpuno jasan. Europske države članice su e, ponovno zadobile povjerenje. E, mnogo zemalja koje su bile u rizičnoj situaciji prije dvije godine sada su se vratile na tržište. E, želimo osigurati da e, Europa izražava svoju snagu, da pokaže da može rješavati ekonomske probleme i izbjeći situacije u kojima e, performansa jedne ili dvije države članice uzrokuje teškoće za druge države članice Moramo nastaviti s odgovornom fiskalnom politikom, ali trebamo i više e, ulaganja i više izvora. Većina toga e, između, e, u sljedećih deset godina će doći od privatnog sektora, ali trebamo i mnogo ulaganja iz javnog sektora. I to treba doći pomoću koordiniranja europske akcije kako bismo smanjili na minimum e, javni dug. I također i od zemalja koje imaju suficit tekućeg računa. A i zemlje koje nemaju taj e, suficit moraju e, si zadati prioritete u svojim rashodima kako bi poticale istraživanje i razvoj jer je to e, preduvjet za zelenu ekonomiju. Trebamo bolje jedinstveno tržište kako bismo e, poticali zelenu ekonomiju e, koja će onda zamijeniti zagađivače. Evo, imali smo govornika i od Zel i Steven Wolf za EFDD skupinu. Um, Steven Wolf nije s nama danas, pa gospodin Flynn ima riječ. Mogu li ja postaviti pitanje mjesto njega? Dakle, gospodine Katanjan, u svojim pismenim odgovorima rekli ste da vam je potrebna reaktiv, reaktivnije tržište rada, otvorenije, za više uključivanja. Da li to mislite i između država članica ili samo unutar njih? I e, kako se to uklapa sa ciljem gospodina Kameruna o svojvrstim ograničenjima slobodnog kretanja E, kao uvjeta da Velika Britanija nastavi pružiti svoju podršku Europskoj uniji. Zahvaljujem. Mislim da slobodno kretanje ljudi je jedna od suštinskih vrijednosti Europe. Dakle, jedna je to od osnivačkih temeljnih vrijednosti Europe i to bih uvelike želio obraniti. Također slažem se izjavom predsjednika Junkera po tom pitanju. Marijan Tisen je također snažno se zalagala za slobodno kretanje. I mi se zapravo moramo pobrinuti da ne dođe do ponašanja koje bi kršilo dobru volju unutar načela slobodnog kretanja. Znam da se već radi na tome na razini radnih skupina gdje se pokušava identificirati koji su stvarni problemi sa kojima se suočavaju neke države članice u ovom smislu. Naime, ne možemo si priuštiti e, izgubiti povjerenje naših građana u obrani naših suštinskih vrijednosti, poput slobodnog kretanja ljudi. Postoje neki elementi eh, možda zlouporabe, ali to moramo ispraviti. I očekujem da će Velika Britanija biti dobar partner u obrani naših suštinskih vrijednosti u budućnosti. Hvala vam. Sljedeći čagovornica govornica Barbara Kapel za nezavisne zastupnike gospodine predsjedniče, gospodine Katarine, Posljednje zemlje, e, posljednje godine su pokazale da zemlje sa usporednim industrijskim rastom bolje prolaze nego one s manjim. Tri milijuna radnih mjesta su izgubljena u Europskoj uniji. Europska unija je 2012. rekla da će povećati industrijsku stopu do 2020. na 20%. Međutim, sada vidimo da stvari idu u drugom smjeru. Prerađivačka industrija je pala na 5,3% od 16%. Industrijski pogoni se sele iz e, Europe, na primjer industrija za čelik koja je se preselila u Amerika. 23. i 24. listopada ćemo imati e, zaključke vijeća o tom području. Pitam e, kako se treba odvijati e, ponovna industrializacija Europe, koje ćete mjere poduzeti da bi u, da se taj rast i održi. Gospodin Kapel, zahvaljujem na vašem pitanju. Vrlo mi je jasno o čemu govorite. Dolazim iz zemlje koja je uvijek bila gospodarstvo temeljeno na izvozu. Dakle, socijalno društvo temelji se na prihodima koje Finska primjerice može dobiti od inozemne trgovine. I zbog toga je konkurentnost najbolji prijatelj socijalne države. Zemlja koji je udio, javni udio preko 50%, primjerice 55%, ne bi si mogao priuštiti imati socijalni model bez uspješne industrije. I zbog toga vrlo dobro znamo o čemu govorite gospodin Juncker je rekao da bi bilo naivno očekivati da možemo živjeti samo kroz uslužne djelatnosti. Čak i danas teško je reći gdje je granica između industrijske proizvodnje i uslužnih djelatnosti. Velik broj poduzeća e, su tradicionalna industrijska poduzeća, ali većina prihoda dolaze od uslužnih djelatnosti. Ja bih se koncentrirao na istraživanje i razvoj. To je jedan od načina da se stvori nešto, da se obnove stvari. A tradicionalna industrija se također mora preispitati. Dakle, moramo bolje jedinstveno tržište stvoriti e, primjerice za obnovljivu energiju, a isto tako potrebne su nam pošteni slobodni trgovinski sporazumi sa ostatkom svijeta. Potrebna nam je socijalna kohezija jer si ne možemo priuštiti gubiti ljude. Potrebna nam je visoko kvalificirana radna snaga. Dakle, konkurentnost je vrlo važno pitanje i tu možemo djelovati kako na europskom, tako i na nacionalnom nivou. Sljedeći govornik, Pablo Zalba Bidegan u ime Pučena. Zahvaljujem. E, zahvaljujem e, na uvodnoj izjavi kandidatu za potpredsjednika i imam dva pitanja. Prvo se tiče koordinacije. Jedno od pitanja koje je problema koje najviše ograničava rasti nedostatak e, jamstava u kredita u državama članicama. I u nekom smislu time bi se mogli pozabaviti, riješiti bismo to mogli pitanjem e, jedinstvene monetarne unije, ali s druge strane imamo problem koji dolazi iz samih država članica, a to bi pak primjerice potpalo pod nadležnost potpredsjednika Moskovićija. Dakle, kako predviđate koordinaciju rada s ovim portfeljima koji ne spadaju direktno pod vašu nadležnost, ali koji također utječu na rast? I možete li nam možda reći kakve ste konkretne mjere imali na umu za promicanje konkurentnosti jer jedan od načina poboljšanja rasta će biti poboljšanje naše konkurentnosti. Zahvaljujem, gospodine Bidegan. Dakle, vi ste pitali o, o tome kako ću koordinirati rad s drugim povjerenicima kako bi se poboljšala konkurentnost i gospodarski rad, te koji su elementi konkurentnosti. Ja bih započeo od ovog drugog pitanja. Prije svega ulaganje u obrazovanje i istraživanje. Zatim okruženje koje potiče rast, primjerice, primjerice razumna stopa oporezivanja. Porezna reforma u moje zemlji zajedno sa socijalistima, zelenim, liberalima i epp smo spustili e, porez za poduzeća, ali smo podigli porez na dividende. Dakle, ako smo uzeli novac iz poduzeća, ako bi se oduzimao novac iz poduzeća, vadio iz poduzeća, bilo bi se to snažnije oporezivalo, ako bi novac ostajao u poduzeću, to bi se manje oporezivalo, time bi se poticalo ulaganje. Zatim, socijalna koheza je jedan od ključnih dijelova konkurentnosti također. A e, što se tiče moje koordinatorske uloge, već sam razgovarao sa Jonathanom i drugim kolegama o tome što ćemo prvo morati učiniti. Dakle, imali smo plan jedan, identificirati recimo jedan infrastrukturni projekt ili nešto što je potrebno učiniti u, na financijskim tržištima ili sa pjerom kako upotrebiti Europsku investicijsku banku. Dakle, identificirali smo mjere koje želimo provesti. Tražimo od drugih povjerenika također da se nađu s nama i raspodjeljujemo odgovornosti. Dakle, tako koordiniramo naš zajednički rad od samog početka. Ne kao od prije da netko odradi dio posla i tada se to predstavi cijelom kolegiju na sastanku, već od samog početka. I zbog toga naš paket još uvijek nije spreman jer nismo imali priliku e, raspraviti zajednički sve detalje, ali neće nam trebati još mnogo vremena. Zahvaljujem socijalisti demokrati Liza Ferreira. Gospodine Katajnen, važni od vaših riječi su vaša dijela, a vi ste po tome poznati. I kao ministar financije premijer Finske bili ste jedan od najsnažnijih zagovornika štednje. Zauzeli ste eh, moralizatorski stav da oni koji su pogrešili da se moraju iskupiti za svoje grijehe i bili ste prvi koji je zatražio jamstvo od država članica u problemima. Čak i od Španjolske, dakle kao predved za bilo kakve zajmove. Grčka je morala pozajmiti kako bi mogla vaše mjere ispuniti vaše zahtjeve i u Portugalu smo također vidjeli e, velike, veliku štednju. Dakle, vi ste dogovlačili i u stvaranju i proširenju e, instrumenata, a u Ekonu ste ste tvrdili da će rast doći e, jedino iz štednje i da se samo radi o tome da je potrebno dočekati pomoć. Danas predlažete potice za ulaganje i ja pitam zašto, zbog čega i odakle će točno novac doći. Hvala. Zahvaljujem gospođo Ferreira. Moramo smanjiti zaduženost kako bismo stvorili rast, a rast nam je potreban kako bismo smanjili dug. To je prošli tjedan rekao Pjer i Ja se sa njime u potpunosti slažem. Stanovništvo mnogih zemalja mnogo se žrtvovalo u proteklim godinama. A vlade su se doista našle u nezahvalnom položaju e, pokušavajući obraniti svoju vjerodostojnost i boreći se kako bi ponovno zadobili povjerenje građana. Povjerenje i preduvjet za stvaranje novih radnih mjesta i za privlačenje privatnih ulaganja. Dakle, sada smo ponovno zadobili to povjerenje. I reći, moramo napasti na budućnost. Dakle, mobilizirati sva javna sredstva na europskoj nacionalnoj razini za nova ulaganja i stvoriti nova radna mjesta za obične građane. I također moramo stvoriti konkurentniju Europu kroz mjere na europskoj nacionalnoj razini kako bismo malim i srednjim poduzetnicima mogli pružiti veće mogućnosti da prodaju svoje proizvode i usluge. Dakle, za mene to nije crno-bijelo. Trebamo li odgovornu socijalnu politiku ili rast? Te dvije stvari se međusobno podržavaju. Ja se ovdje sredotočujem na one točke koje nas ujedinju, a ne one točke koje, po kojima se razlikujemo. Jer naši građani očekuju dobru suradnju sviju političkih stranaka kako bismo mogli pronaći najbolja rješenja, najbolje praktične mjere za poticanje ulaganja i javnih i privatnih. E, predsjedanje predajem gospođi Ulskog u ime odbora za zapošljavanje. Order, order, I'll give the floor to Ul Riječ dajem Ulriki Zarabesius u ime ecr Izvolite. Gospodine Katajnen, prema vašoj pismenoj izjave angažirat ćete se naročito da se borite protiv nezaposlenosti u Europi jer ćete povećati mobilnost radnika. Kako će se Europska unija ponašati e, prema migraciji obrazovanih ljudi iz juga i jugoistoka Europe koji do, što dovodi do brain draina, e, to jest odljeva mozgova. Kako će se time baviti zemlje u kojima se ova do, dešava? A isto tako kako će se ti radnici, to jest ljudi, integrirati u zemlje u, kojima, e, u koje migriraju? E, kako će se dovesti do uravnoteženosti? Kako, kako će se dalje snižavati standardi Bolonje. E, željela bih znati da li Evropska unija ima planove da e, ukloni, to jest e, ukine takozvani majster brief iz Njemačke. Thank Zahvaljujem. Imam prijatelja u Južnoj Europi koji su morali napustiti svoje zemlje privremeno zbog toga što u svojoj zemlji nisu imali posla. Slobodno kretanje ljudi u tom smislu je tužna stvar. Prisiljeni ste napustiti svoju vlastitu zemlju usprkos svojim željama. No na svu sreću postoje mogućnosti pronalaženja radnog mjesta u drugim dijelovima Europe. Dakle, to nije crno i bijela stvar, ali jasno mi je što govorite. Odljev mozgova može stvoriti probleme u zemljama gdje mladi, obrazovani napuštaju zemlju. Dakle, postoji snažna potreba za suradnjom u različitim područjima kako bismo se pozabavili nezaposlenošću mladih. Jamstvo za mlade je jedan od alata koji mi je vrlo drag. I time možemo progresivno ubrzati na europskoj razini stvari, ali moramo se i pobrinuti da države članice upotrijebe taj alat na nacionalnoj razini. Jamstvo za mlade po prvi puta smo stvorili u, mojoj vladi i pretpostavljate da sam doista ponosan na to jer je to kopirano i na europsku razinu i ovim bih zahvalio svim kolegama, suradnicima u vladi koji su sa mnom na tome radili. Ali vi ste spomenuli i mogućnost usklađivanja kvalitete obrazovanja. To je još jedna važna stvar jer to je preduvjet toga da se obrazovanje u vašoj zemlji može prihvatiti u nekoj drugoj i obratno. Dakle, to je jedan od konkretnih alata koji možemo upotrijebiti e, unutar posebnih preporuka za države članice. Zahvaljujem Marijan Harkin, za zastupnika ALDE. Zahvaljujem, želim dobrodošlicu kandidatu za povjerenika. Jučer smo dobili kvartalno izvješće o zapošljavanju i socijalnoj situaciji i pokazuje se da e, se usporio rast raspoloživog e, doprinosa u domaćinstvima, a mnogi smatraju da je to poticaj zapravo rasta u Europskoj uniji i BDP nadalje 2014. 2015. pao za 0,1 postotni bod. I vi govorite o potražnje i ponudi, no potražnja je vrlo slaba. Međunarodni monetarni fond e, zagovara znatno povećanje javnih investicija kada je nezaposlenost visoka, što je slučaj sada, jer prema njima poticaj će biti mnogo jači ukoliko novac dolazi od pozemljivanja, a ne od poreza. No vi ste to drugačiji stav. Jutro ste govorili o investicijama bez stvaranja novog duga, tako da je moje pitanje kako možemo uravnotežiti korištenje tih javnih investicija bez stvaranja novog duga. I još jedna stvar, govorili ste o rastu i ulaganju, no tu je ona analogija kokoši i jajeta. Ko je prvo? Zahvaljujem, gospođo Harkin. Dakle, rekli ste se radi o kokoši i jaju. Dakle, prije svega potrebna su nam ulaganja, jer ja smatram da odatle dolazi rast. Javni novac ili dodatni javni novac za ulaganja može doći iz različitih izvora. Prije svega, zemlje koje imaju suficit tekućih računa mogli bi više ulagati u svoju budućnost e, i na taj način potaknuti europsko gospodarstvo. Zatim potrebna nam je koordinirana aktivnost na europskoj razini. Imamo neka iskustva u tome kako bismo se pobrinuli da javne investicije neće pridonijeti stvaranju deficita i duga. Jer dug koji, rasti, koji raste ugrožio bi naš gospodarski oporavak. Ja ne želim riskirati da naš gospodarski oporavak bude doveden u pitanje samo zbog e, višeg javnog duga. Zatim možemo upotrebiti proračun Europske unije, kao što je Kristalina prošli tjedan rekla. Ukoliko ne upotrebimo multiplikatore, ukoliko ne upotrebimo bolje europski proračun, možda znamo koji će biti rezultati, no ako ga upotrebimo na učinkovitiji način, dobit ćemo još više. I ovdje nam je potrebna snažna podrška Europskog parlamenta. I također ću tražiti čvrst stav prema državama članicama, jer trebamo njihovu pomoć. I tu bismo mogli e, jedan zajednički tabor stvoriti e, između komisije i parlamenta kako bismo uvjerili države članice da su nam potrebna veća ulaganja, ali i bolje korištenje europskog proračuna. I za kraj povećana sposobnost e, zajmova Europske investicijske banke i drugi instrumenti, primjerice Nacionalne investicijske banke. To je što nam je potrebno. Hvala. A sada dajem riječ Marijani Harkin iz Liberala. Ne. Ne, ne, ispričavam se. Gospodin vegas iz Ujedinjene ljevice. Gospodine Katajnen, impresionirala me vaša uvodna izjava. U Portugalu smo imali sličan slučaj. Gospodin Barroso se radije obratio, okrenuo Europskoj komisiji i napustio Portugal i ostavio ga svojoj sudbini. Htio bih skrenuti vašu pozornost na nekoliko činjenica. Dokazano je da zemlje sa najvišim razinama sa javnom potrošnjom su zemlje koje su se najbolje uspjele suočiti s krizom. I to su zemlje koje imaju najbolje pokazatelje u smislu raspodjele bogatstva. Finska ima najviše razine javne potrošnje u Europi. Dakle, hoćete li ostati pri svojim uvjerenjima? Hoćemo li e, nastaviti sa načinom koji dovodi do toga da se bogatstvo koncentrira u rukama pojedinaca ili ćete se boriti za drugačije politike koje će poticati rast plaća, umjesto e, smanjenje korporativnog e, poreza. Hvala vam. Gospodine Vjegas, hvala vam na pitanju. Pitanje je bilo o tome treba li nam stabilnija raspodjela dohodka i trebamo li povećati plaće umjesto uh, rezanja korporativnih poreza na korporativnu dobit. Moj, moja slika svijeta dolazi, se formirala u društvu u kojem sam odrasao. U našoj, u mojoj zemlji jednakost među ljudima je ključna vrijednost. I nitko u Finskoj se ne suprotstavlja ideji ravnomjernog raspodjele bogatstva u društvu. Ehm, naravno, ne moraju svi imati tu, ne moraju se svi slagati s takvim mišljenjem, no u mojem iskustvu najsnažniji partner e, takvog društva je globalna konkurentnost. Zato što ako imamo 500 milijuna građana u kojem javni sektor igra važnu ulogu u gospodarstvu. Takva zemlja ne bi mogla imati jedan od najboljih obrazovnih sustava i, jedan od jedno od najuspješnijih gospodarstava, te ne bi mogla biti jedno od najkonkurentnijih gospodarstva na svijetu. Nadam se da će europski socijalni model da će socijalno tržišno gospodarstvo biti utemeljeno na visoko kvalitetnim poslovima, na visoko kvalitetnom obrazovanju, na ulaganju i razvoju. Te na fleksibilnom, otvorenom, unutarnjem tržištu koje daje mogućnost i dakle velikim tradicionalnim tvrtkama, ali i novim početnicima. Hvala vam, sada Lambert iz kluba zastupnika Zelenih. Drago mi je da ste u uvodnoj izjavi spomenuli obnovljive izvore energije i borbu protiv klimatskih promjena, zato što smatram da u vašem resoru nedostaje taj dio. Financijska, socijalna kriza i kriza klimatskih promjena, sve se te krize moraju rješavati zajednički, ne odvojeno. Europska strategija 2020 jasno naglašava važnost e, borbe protiv klimatskih promjena. Isto tako naglašava važnost zelenog gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta u tom sektoru. Što ćete vi učiniti kako biste promovirali taj zeleni prijelaz u komisiji, u vijeću, sa socijalnim partnerima? Kako bismo napokon vidjeli nekakav napredak, a ne samo e, puste riječi. Hvala vam, gospođo Lambert. Jako je puno posla pred nama. Svako ima svoje obsesije, a jedna od mojih su obnovljivi izvori za goriva, e, goriva koja se ne proizvode od e, kultura za hranu, i recikliranjem. To je područje na koje se želim koncentrirati. No moram priznati, nisam previše optimističan kad e, govorimo o prijedlozima za takozvano zeleno oporezivanje koje je pripremila komisija. Zašto? Zato što zemlje članice još uvijek nisu spremne iskoristiti najučinkovitije alate za promicanje obnovljivih izvora energije te za poticanje korištenje čistih, korištenja čistih tehnologija. No, radit ću um, s Pjerom i sa ostalim povjerenicima koji će biti zaduženi za to područje, zato što sam ja sam smislio oporezivanje uh, goriva na temelju emisija i taj je sustav počeo funkcionirati od prvog dana s emisije su se smanjile, smanjile. Slični porez smo uveli i na oporezivanje vozila. To je samo jedno od pitanja, no sustav trgovanja emisija mora se reformirati i mislim da će biti e, jedno od naj, jedna od najbitnijih stvari kojima ćemo se baviti i u programu je ove komisije. Hvala vam, a sada Patriko Oflin u ime kluba zastupnika EFD. Dea. Hvala vam. Povjerenik, kandidat za povjerenika gospodin Hill nije baš puno govorio o zaštiti financijskih interesa londonskog sitija. Vi koji ćete ga nadgledati, smatrate li da je bitno za bankarsku uniju Europske unije da vodeći bankarski sektor, dakle onaj u Londonu, bude u bankarskoj uniji? Zar ne bismo trebali možda potaknuti i rasti i razvoj Frankfurta kako bismo ograničili dominaciju londonskog sitija? Thank you. Um, for me, the most important... Hvala vam. Smatram da moramo diversificirati naše tržište kapitala kako bismo mogli usmjeriti novac da ide tamo gdje je najbitniji. Po meni to nije pitanje zemljopisa. Biću sretan ako se London bude razvijao, isto vrijedi za Frankfurt i za Pariz koji je centar financijskih, e, koji su, svi su oni centri financijskih tržišta. No, potrebna nam je bolja unija tržišta kapitala, a to uključuje čitav niz pitanja. Temeljna ideja je da dopustimo da kapital slobodno cirkulira iz zemlje u zemlju i cilj nam je stvoriti bolje financijske instrumente koji će pomoći razvoju malih i srednjih poduzeća. Prvi koraci, ako ja budem potvrđen i ako Jonathan Hill bude potvrđen i ako komisija počne, kada komisija počne raditi. Dakle, prvi korak će biti stvoriti standarde za visoko kvalitetnu sekuritizaciju. Na taj način ćemo moći iskoristiti taj alat kako bismo pomogli malim i srednjim poduzećima da imaju pristup financiranju. Drugo su zajednički standardi za e, razmjenu informacija, to je također u cilju pomaganja malim i srednjim poduzećima. Te treće je pomoći e, razvoj tržišta za privatna kreditiranja. Kao što sam rekao, za mene to nije pitanje zemljopisa. Govorimo o, za mene su bitne konkretne promjene i konkretne reforme koje će pomoći našim malim i srednjim poduzećima da dobiju potrebna financijska sredstva za daljnji razvoj. Hvala, a sada sljedeći govornik. Gospodine predsjedniče, sadašnja orijentacije Europske unije e, pokazuje da je ona zaslijepljena e, po pitanju integrizma članak 174 e, e, u rimskog ugovora kaže da e, države članice moraju biti izjednačene. Ako želimo dati smisao europskoj konstrukciji, onda se toga moramo držati. Ne vidim da slijedimo ta načela. Da li vi kažete da će te modernizirati zaštitu radnih mjesta. E, da li to e, ne dovodi do daljnje nesigurnosti zaposlenika? E, ne smijemo se inspirirati od Sjedinjenih američkih država. Zašto ne bismo imali jedan pan-evropski akt koji bi a ne možemo evaluirati praksu koju tjera Kina. Moramo zaštititi našu industriju koja je Thank you. Um, I agree with you that we can... Slažem se kad kažete da se ne možemo natjecati s kinezima kad govorimo o plaćama. Ima još više zemalja i regija u svijetu u kojima je razina plaća i razina socijalne zaštite znatno niža nego u Europi. I s njima se ne moramo natjecati, ne moramo se niti pokušavati natjecati sa s tim zemljama. Korištenje najnižih e, socijalnih standarda ili najnižih plaća nije nešto na čemu se mora temeljiti naša konkurentnost. Europski model razvoja se temelje na jednom posve drugačijem pristupu. Govorimo o jednakim mogućnostima za sve, o visoko obrazovanoj radnoj snazi, jer nam je potrebna dodana vrijednost. Temelji se na obrazovanju i istraživanju i još jednom zato što nam je potrebna dodana vrijednost. U Europi ima jako puno zemalja koje su vrlo sofisticirane i Takve se zemlje ne mogu natjecati na temelju najnižih plaća. Tako da takav socijalni model i takvo tržišno gospodarstvo se temelji na dodanoj vrijednosti, na socijalnoj sigurnosti, na sigurnosti radnika. Mislim da bismo mogli mnogo izgubiti ako ne budemo imali pošten sporazum sa SAD-om o slobodnoj trgovini. A s druge strane, mogli bismo dobiti nova radna mjesta i gospodarski rast ako budemo uspjeli potpisati pošten sporazum sa SAD-om. Hvala, a sada riječ ima David Kasa u ime Pučana. Hvala vam. Gospodine Katajnen, u prošlosti su se politikama štednje se pokušavala riješiti gospodarska kriza. Danas imamo novi razvoj i zbog toga nam treba nova politika za ulaganja. Stoga se nadam da će mm, ta politika, takva politika naići na odobravanje svih političkih skupina u e, parlamentu. Čuli smo o paketu ulaganja od 300 milijardi eura. Ako se taj proračun prihvati, komisija će nam morati pojasniti svoje prioritete i kako će se taj novac potrošiti. Za mene zanima e, koji su to, koji su to prioriteti, u što će ići ulaganja i na koji način možemo otvoriti nova radna mjesta koja toliko očajnički trebamo u Europi. Hvala vam gospodine Kasa. Prioriteti. Moramo se koncentrirati na poticanje i ponude i potražnja, jer moramo poticati i privatni sektor na ulaganje. Drugi prioritet je da moramo koristiti javna sredstva vrlo učinkovito. I ja sam stvarno siguran da možemo pronaći nova svježa sredstva za javna ulaganja. Jer ta su nam ulaganja potrebna za ponovno pokretanje gospodarskog rasta. Korištenjem proračuna Europske unije na učinkovitiji način, korištenje novih e, financijskih instrumenata, bolje nego što smo to činili do sada, te poticanjem zemalja članica, pogotovo onih koji imaju suficit e, tekućeg računa, da ulažu nove projekte i novu infrastrukturu. No, osim toga još bih htio naglasiti nekoliko prioriteta na strani potražnje, ponude. Ako pogledamo izvještaj o trošku ne Europe, vidjet ćete istinu. To je članak koji govori o, to jest ovaj papir govori gdje možemo naći nova radna mjesta. Digitalno tržište 260 e, milijuna. E, slobodni, sporazum o slobodnoj trgovini 60 milijuna. To je dakle čitav niz mogućnosti, a to znači da komisija treba koordinirano djelovanje za pripremu zakonodavnih prijedloga i treba nam vaša podrška. Tako da mislim da mogućnosti ima puno i nisam uopće pesimističan. Samo moramo prikupiti naše dobre ideje i raditi na tome što nas ujedinjuje, a ne što nas e, razdvaja. Hvala. A sada u ime socijalista, gospodin Bulman. Gospodine Povine, dvije, e, sto tisuća milijardi iznosi rupa u investicijama. Gospodin Katajn također rekao e, da ćemo imati investicijski program od 300 milijardi eura u sljedećih nekoliko godina. Postoje dvije skupine ljudi u e, reakciju neki kažu to je laž. To ne može biti istina. To e, trebate, to kažete samo zato jer želite biti potvrđeni. To ne odgovara e, stvarnoj situaciji. I neki su protiv toga, a neki su protiv toga prije što znaju što je to. E, imam prijedlog dođite pred ovu, ovaj dom, predložite paket i e, e, predočite se glasanju ovog doma za taj paket. Jeste li za to spremni ili ne? E, govorili ste o evropskom proračunu, tražite našu pomoć, mi ćemo je dati. Želite li se podvrći ovom glasanju? Mislim da je to potrebno. Hvala vam, gospodine Bulman. Pitali ste me jesam li ja entuzijastičan e, o otvaranju radnih mjesta samo zato što želim postati povjerenik. Pa nije istina. U politici sam već jako puno godina. A u politici sam zato što želim mijenjati svijet. Radio sam na izgradnji bolje Europe, na različitim svojim dužnostima i čak i ako je, čak i budući da je moja stranka vodila e, u, istraživanjima prije izbora, ja sam ipak odustao od svog premijerskog mjesta zato što želim raditi na boljoj Europi. I bit će mi iznimno drago ako me parlament potvrdi i ako parlament bude želio direktno sudjelovati na e, radu na konkurentnosti i otvaranju novih radnih mjesta. Ako me parlament potvrdi, radit ću s timom povjerenika. Tražit ćemo e, povratne informacije od parlamenta, tražit ćemo vaše ideje, što vi mislite kako bi taj paket ulaganja najbolje mogao funkcionirati. To još nismo učinili, nismo vas pitali za ideje, zato što nova komisija još uvijek ne postoji. No, ja bih htio organizirati taj posao e, na način da ja i ostali povjerenici da se redovito sastajemo sa skupinom zastupnika iz parlamenta. Zato što e, važno nam je vaše mišljenje jer moramo čuti i različite, uh, dolazite iz različitih zemalja. Imam još deset sekundi. pitanje o glasovanju. Kad se radi o proračunu, onda želim odgovor na svoje pitanje od kandidata za povjerenika. If I understood right, the question related to budget, uh, I'm sure if I understood right, Nisam siguran da sam razumio vaše pitanje o proračunu. No, radit ću zajedno sa Kristalinom Georgijevom kako bismo zajednički proračun koristili učinkovitije, kako bismo oslobodili javna sredstva i usmjerili ih u ulaganja. I u isto vrijeme moramo koristiti i novac naših poreznih obveznika učinkovitije i otvoriti nova radna mjesta. Hvala, a sada u ime konzervativaca i reformista, gospodine Henkel. Gospodine Katajne, u vašem radnom, nazivu radnog mjesta spominje se i riječ konkurentnost. Jedan od povjerenika, kada je Briton bio jedan od povjerenika, rekao je kako će Europa napredovati, pa samo kroz konkurentnost. Budući da je Europa u krizi, komisija zagovara upravo ono što je suprotno konkurentnosti, a to je usklađivanje. Povjerenik Hondor, Andor se zalaže za usklađivanje umjesto uh, za konkurentnosti. Umjesto konkurentnosti poreza sad se zalažemo za usklađivanje poreznih sustava Traži se uspostavljanje bankarske unije, ali to je zapravo samo usklađivanje svih eh, rizika svih nacionalnih banaka. To će možda stabilizirati Europu na kratko. No imam jedno vrlo jednostavno pitanje. Što mislite što će to usklađivanje učiniti konkurentnosti Europe s obzirom na ostatak svijeta? Mr. Henkel, thank you very much. Gospodine Henkel, hvala vam. Postavili ste me pitanje o usklađivanju i da li usklađivanje pomaže ili će dovesti do stvaranja umjetnih um, struktura koje neće pomoći razvoju konkurentnosti. Usklađivanje za mene znači postojanje istih pravila i istih uvjeta. To znači da moramo stvoriti jednake uvjete za sve. No, usklađivanje isto tako ne znači da jedan, jedno rješenje odgovara u svim slučajevima. Kao donositelji odluka na europskoj razini moramo vrlo pažljivo odabrati područja u kojima nam je potrebno više usklađivanja, te mm, vidjeti koja, kojim područjima ne trebamo dodatna usklađivanja. Mislim da imamo puno područja u kojima nam trebaju usklađenje politike. Na primjer, e, jedinstveno tržište, jedinstveno tržište e, digitalnog sadržaja ili energetsko jedinstveno tržište ili provedba direktive o e, uslugama. To su područja u kojima nam je potrebno više usklađivanja. No s druge strane postoje i područja u u kojima je bolje da se e, sve regulira na lokalnoj ili nacionalnoj e, razini jer takve regulacije onda ne donose nikakve neželjene efekte cijeloj Europi. Hvala. A sada Dominik Rike iz e, Liberala. Izvolite. Gospodine povjereniče, financiranje infrastrukture u Europi e, ima e, nekoliko milijardi eura za 8 e, milijardi eura za sljedeće razdoblje. Većina proračuna dolazi iz privatnih izvora koji zapravo nisu zainteresirani za infrastrukturu odakle će doći 300 milijardi e, e, gospodina Junkera? U prvom redu, e, da li ste zato da imamo jedan obvezni fond Europe koji će biti namijenjen samo dugoročnim investicijama, to, to jest fond zajednice, da li ćete koristiti instrumente regulacije kako biste se privatni e, kapital e, ulagao u dugoročne projekte, u javni sektor to jest. Hvala lijepa. Ovo je pitanje pitanje načina financiranja E, velikih infrastrukturnih projekata, naročito u prometu, u transportu. Odakle će doći novac? To je u samom srcu moga rada, rada na ulaganjima. To je upravo područje, e, promet je upravo područje gdje moramo naći nove inovativne načine financiranja. Načelo po meni jeste da javne investicije moraju privući što više privatnog e, novca. 300 milijardi e, e, dio toga je samo likvidnost koristići regulatorne mjerne, mjere sa likvidnošću možemo e, poticati investiciju od 300 milijardi. Mm, mm, e, svi ovi e, projekt, projekti, uključujući i projektne obveznice, mogu se koristiti učinkovitije nego prije. Imamo neka iskustva od projektnih obveznica, iako smo imali tek pilot projekte ali e, smatram da će projektne obveznice igrati veću ulogu, naročito u velikim infrastrukturnim projektima. E, tržište kapitala i e, solventnost će moći pomoći investitorima da ulažu u stvarno gospodarstvo bolje nego prije. I tu ću surađivati sa Jonathanom Hillom. Lynn Bolom iz GUE. Hvala lijepa E, u nezaposlenost u Irskoj e, je nezaposlenost. 250 tisuća ljudi su emigrirali e, u druge zemlje. Sada je nezaposlenost 23%. Investicije su pale i javni proračun je znatno srezan. 2010. Irska je e, rečeno je da nove zaduženja neće biti tolerirana. A sve je to dovelo do krize. Nakon sastanka vijeća 2010. rečeno je jasno da eurozona ima dužnost prema Irskom i da bailout mehanizam mora uzeti odgovornost za rekonstrukciju retrospektivnu dokapitalizaciju. E, e, e, vi ste rekli da ovaj dug Irske neće biti toleriran. Kako shvaćate svoju dužnost? Kako može Irska investirati u stvaranje radnih mjesta u ovakvoj situaciji? Thank you. Hvala gospođo Bojlen. vaše pitanje kako se može ulagati u radna mjesta e, u Irskoj jer je Irska još uvijek e, e, radi na mjerama konsolidacije, a ljudi u Irskoj, narod Irske u vrlo teškoj situaciji. Mm, e, ja stvarno shvaćam e, situaciju irskog naroda. E, moram reći da je irski narod vrlo hrabar. Uzeli su odgovornost izazove koje su se pojavili u njihovoj zemlji. Međutim, Irska je jedna od onih zemalja u, bih, od koje bih očekivao da, e, da tu dođe do e, velikih privatnih investicija zbog konkurentnosti zemlje, zbog njene e, reputacije, čak i u ovoj teškoj situaciji. I to je jedan od razloga zašto trebamo zajednički napor cijele Europske unije moramo imati bolje apsorbiranje e, strukturnih fondova, moramo naći nove financijske instrumente za velike infrastrukturne projekte, a moramo e, se posvetiti istraživanju i razvoju. Sve države članice su u sličnoj situaciji. Moramo se ponovno izumiti, izmisliti E, čak i jake zemlje ne mogu osigurati svoju snagu za deset godina. E, sve se zemlje moraju reformirati kako bi se došlo do rasta i e, novih radnih mjesta, novih poduzeća. Ernest Urtasun od Zelenih ima Vi ste bili jedan od najvećih e, zagovornika politike štednje koja nije dobra. Prije nego što ste bili povjerenik 2010. bili ste protiv pomoći Grčke. Isto je vrijedilo za Portugal. Bili ste protiv euroobveznica. A u srpnju ste na sastanku hvalili programe Trojke Gospodine Kajtajnen, mislim da vaša misija ide protiv vaših dosadašnjih uvjerenja. No ono što vam moram danas reći, e, ovaj plan ulaganja koje, o kojem se stalno govori, niste nam ništa konkretno rekli. Recite nam nešto o javnim fondovima. Javni fondovi su zaduženi za nacionalne fondove i za, ako su ta sredstva nova, odakle dolaze? neprestano slušamo o tom uh, zvijezdanom planu ulaganja Europske unije, ali niste nam ništa konkretno o tome rekli. Oprostite, nismo imali prevođenje. Very much. your rekli ste da se protivim ovim paketima, da e, pitate odakle će doći novac za investicije. Da pojasnim. Ja sam e, bio za ove pakete e, za razliku od nekih drugih ljudi u mojoj zemlji. Ja sam također kao ministar financija e, uvjeravao finske, fince prije izbora da pomognu Portugalu. To je bilo zaista nepopularno u mojoj zemlji. Kao premijer i ministar financija osigurao sam da moja zemlja uvijek sudjeluje u tim programima. Zbog eh, iz ekonomskih razloga, a i zbog solidarnosti. To nije bilo lako. U moje zemlji ljudi koji su izgubili posao zbog krize u drugim dijelovima Europske unije su s pravom pitali zašto bismo mi posuđivali novac onima zemljama koje su stvorile krizu. Ja sam sam izgubio posao zbog te krize. Nadam se da kao evropski političari da ćemo graditi mostova među ljudima. E, ali znam da su ljudi e, jako razočarani u Grčkoj, Irskoj, Portugalu i tako dalje. Želio bih da se ljudi ujedine, a ne razjedine. Javna sredstva moraju doći od država članica, e, naročito one koje su u suficit moraju koristiti razno razne instrumente, financijske instrumente e, i moramo bolje koristiti europski e, proračun, a i koordinirati inpute. E, želim biti optimist. Moramo reći našim građanima da smo svi u istoj situaciji. Zaboravimo prošlost i orijentirajmo se na budućnost. Hvala lijepa. Marko Valle iz FDDA ima riječ. Izvolite. Ovdje sam. Dobar dan. Gospodine Katajnen, govorili ste o javnim i privatnim ulaganjima u okviru paketa od 300 milijardi. Govorili ste i o financijskim instrumentima koji su vrlo osjetljivi. Govorimo o financiranju o milijuni milijarda. Govorimo o mjehuru kojeg ćemo morati nekako izolirati i regulirati, a vi zapravo želite raditi u suradnji. Isto tako govorite da financiranje već pretjerano utječe na politiku i ja se bojim da ove žrtve koje od nas tražite kroz reforme, da će to se pretvoriti u bonuse i nagrade za privatni sektor, a da će se na taj način samo žrtvovati naši građani. Ne smatrate da je možda bolje odvojiti realno gospodarstvo od financijskog sektora? Molim vas da mi odgovorite. Gospodine Katajnen. Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Pitanje se tiče načina stvaranja boljih uvjeta za male investitore, za ljude koji e, koriste svoj novac da kupe dionice poduzeća. Kako možemo stvoriti pravičnije financijsko tržište e, e, reguliranjem odgovornosti banaka? Ja bih zahvalio gospodinu Paranjeru za ono što je učinio na ovom e, području. A sada moramo osigurati da države članice i bankarska industrija zaista slijede nova pravila koja su e, stvorena u posljednjih nekoliko godina. E, treba također ostvariti bankarsku uniju to je ključno za stvaranje stabiliteta na tržištima. Moramo također posvetiti pažnju e, kvalitetnoj sekuritizaciji kako bi mala i srednja poduzeća dobila nove mogućnosti financiranja. Imamo mnogo privatnog novca u Europi, međutim iz nekog razloga on ne ide tamo gdje je najpotrebniji kako bismo ojačali e, blagostanje i dobrobit e, u Europi trebamo radna mjesta. Kao što je rekao Jean-Claude Juncker, e, privatni sektor stvara radna mjesta, a ne vlade ili europske institucije. Stoga moramo koristiti one e, političke e, instrumente koje imamo na raspolaganju kako bismo stvorili bolju situaciju za mala i srednja poduzeća, za industriju, za stvaranje radnih mjesta. François Glosted iz e, Pučana. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Kartajne Nova strategija za rast komisije za 2015. kako ćete garantirati da mjere neće biti mrtvo slovo na papiru, već će se brzo primijeniti. E, e, osim velikih projekata imamo veliki potencijal e, rasta koji leži u novom zakonodavstvu da li ćete e, ocijeniti učinak i potencijal zakonodavstva koje je već uvedeno e, na jedinstvenom tržištu? E, u velikim investicijama 300 milijardi eura mnogo nam ostaje za učiniti u energetici i digitalnom tržištu. Kako ćete osigurati da države članice i lokalne zajednice budu spremne koristiti ova nova financijska sredstva. Hvala lijepa, gospođo. Strategija rasta treba više instrumenata od ovih 300 milijardi koji se nalaze u paketu kad gledamo Europu, kad želimo ojačati e, e, socijalnu ekonomiju, moramo e, se držati održivih vrijednosti. Vrijedna mjesta, kvalitetna mjesta su važna. To na tome moramo raditi zajedno s Marin Tisenom. Ne, može, ne možemo prihvatiti socijalni dumping. Moramo investirati u istraživanje i razvoj. Moramo također, vi ste s pravom rekli, moramo primijeniti i provoditi zakonodavstvo koje smo donijeli. E, to e, želim koristiti e, direktivu o uslugama kao primjer. Ako imamo dobro funkcioniranje te direktive, onda će doći do stvaranja novih radnih mjesta u Europi. Prema tome, došli smo sada u, novu fazu europskog gospodarstva i to u smislu da moramo prebaciti našu padnju na ulaganja. Moramo stvoriti nešto novo. Povjerenje se vratilo, moramo ga zadržati. Ali moramo ulagati e, u tako da koristimo privatna sredstva i jedinstveno tržište kapitala e, energetiku, e, područje e, digitalnog razvoja i tome slično. a sredstva javnog sektora se moraju koristiti učinkovitije nego prije. Hvala. Pervaž Perez iz Socijalista i Demokrata, izvolite. Gospodine Katajnen, mislim da Europa neće biti velika Francuska, ali koji puta misli da ona mora postati velika Finska. Koji puta imam dojam da zaboravljate da čak i gospodin Barozo je e, smatrao da socijalni model mora e, biti e, baza naše konkurentnosti. Ne razumijem o čemu nam govorite. E, više od 55% evropljana nisu sudjelovali u zadnjim izborima i tu ne vidimo povratak povjerenja. E, e, imamo što je glavni instrument e, povratka povjerenja. Niste nam rekli što ćete napraviti sa 300 milijardi eura. ako se sjetite na primjer financijskih transakcija, ako uzmete u obzir sufinanciranje e, strukturnih e, fondova se može oduzeti od deficita. Koji je vaš angažman u smislu kalendara e, u, na području investicija? Gospodin Katajnen, odgovorite. Hvala lijepa, gospođo Perez. E, postavili ste nekoliko pitanja i tu je bilo nekoliko aspekata. E, pitali ste koje su konkretne mjere u, investicijskom e, paketu. Da li se financijski porez može koristiti? Gospodin Juncker je rekao da trebamo imati sveobuhvatne pakete ulaganja unutar tri mjeseca uspostavljanja komisije. To je politička smjernica na kojoj ću raditi ako me izaberete, ako me potvrdite. Drugo, koliko ja shvaćam, ja sam pojasnio e, odakle će doći e, novac iz javnog sektora za ove pakete. Mm, e, bolje korištenje e, e, javnih instrumenata, nacionalnih investicijskih banaka, bolje korištenje europskog proračuna i nacionalnog proračuna država koje su u suficitu moramo imamo, imati usklađenu akciju u Europi kako bismo osigurali da naša politika neće, povećati dugove i zaduženost. E, e, morate shvatiti da ne mogu ulaziti sada u sve detalje. E, predsjednik Juncker i ja još nismo imali šanse razgovarati s našim budućim kolegama o tim pitanjima a neke mjere e, će trebati i politički konsensus. Oni imaju učinak i na tržište. E, kako bismo izbjegli negativni e, tržišni učinak, ne želim previše spekulirati. Molim da se držite vremena koje smo odredili jer malo kasnimo. San Potero iz ECR-a, izvolite. Hvala lijepa. E, dobrodošli u naš odbor, gospodine Katajnen. Govorimo već dva sata, ali još uvijek ne znamo e, mnogo o vašem planu akcije. Što ćete u stvari raditi? Ako želite dobiti naše povjerenje, trebamo konkretne primjere e, vaših, onoga što planirate. Vi kažete, govorite o inovativnim rješenjima o javnim sredstvima koje treba koristiti učinkovitije, bolje koristiti strukturne fondove i tome slično. Molim vas konkretno kako ćete bolje koristiti javna sredstva, kako ćete naći inovativnije e, solucije, koje su to, koja su to rješenja. Ne morate nam dati dugačke e, primjere, dajte nam popis akcija koje planirate nemojte govoriti o dobrim namjerama, to znamo. Trebamo nešto o konkretnim akcijama. Gospodine Katajnen, imate riječ. Hvala lijepa. E, vaše pitanje ko su konkretne akcije koje planiram na području investicijskih paketa u prvom redu. Nisam mogao razmijeniti mišljenja e, zasada sa Europskim eh, parlamentom. Ja bih želio znati kako vi gledate na to stvar, koji su na, instrumenti. Nismo još razgovorali sa kolegama u komisiji i predsjednikom Junkorem ako dobijemo vašu potvrdu. još nije sve sve eh, spremno. Ja još nisam razgovorao sa a, eh, Pjerom kako koristiti e B, e, kako bismo dobili dobre rezultate. E, nadam se da shvaćate da sve još nije spremno jer nova komisija još ne postoji. Neki primjeri. Kristalina je prošli tjedan rekla da bi željela udvostručiti svotu za E, e, ulaganja od onog što je e, postoji za sada. Ja tu podržavam kristalinu. Veći potencijal povezivanja Europe i projektne obveznice EIB Eh, surađivat su sa predsjednikom Hoerom ne samo za infrastrukturu već i za nezaposlenost mladi i obrazovanje. Tu još nismo postigli dovoljnu razinu. Moram surađivati i to usko surađivati eh, sa prvim eh, potpredsjednikom Timmermansom i moramo imati bolju suradnju sa nacionalnim e, investicijskim bankama. Nemam dovoljno vremena u dvije minute da vam dam još primjera. Dajem riječ Oliju Renu iz e, Pučana, oprostite Aldeja. Komisar se e, te... Zahvaljujem. Vi ćete imati vrlo važno radno mjesto kao potpredsjednik odgovoran za konkurentnost. E, proizvodnja energije je jedno od ključnih pitanja ovdje i u današnjoj Europi previše smo ovisni o energiji iz fosilnih goriva i uvoznoj energiji iz Rusije. I to je ono što sam, sami parlament rekao prije par tjedana, e, kada je rekao da bismo znatno trebali poboljšali e, svoju opskrbu i neovisnost u energetskom smislu, kao i našu otpornost e, prema vanjskim e, šokovima i poteškoćama. Kao potpredsjednik komisije, kako ćete se pobrinuti da ova želja Europskog parlamenta bude provedena u praksu i kako ćete smanjiti našu ovisnost o uvoznoj energiji? Također kako se može stvoriti, podržati proizvodnja bioenergije i koliko od ovih 300 milijardi eura biste bili spremni uložiti u to. Održivo zeleno gospodarstvo je vrlo važno pitanje, također i sa stajališta regionalnog razvoja, ostavi to u istočnoj Finskoj koju oboje toliko dobro poznajemo. Dakle, kako biste odgovorili na to? E, zahvaljujem na ovom pitanju. E, pitanje mog prethodnika, gospodina Rena. Pitanje se bavi pitanjem poboljšanje sigurnosti opskrbe energije i toga kako potaknuti proizvodnju i upotrebu čiste zelene energije, te kako istodobno možemo povećati svoju konkurentnost Prvi konkretan alat bio bi ulaganja u energiju, ulaganju u infrastrukturu, primjerice Iberijski poluotok, Španjolska, Portugal i povezanost u energetskom smislu, te kako bi to područje primjerice moglo biti povezano s Francuskom. Druga stvar je povezanost u energetskom smislu na Baltiku između Finske, Baltičkih zemalja i od njih kao ostatku Europe. To su dva primjera, jer nijedna od ovih regija ne smije energetski ostati u izolaciji. Drugo pitanje, druga stvar je to što trebamo razmotriti uvoz energije ne samo iz jednog područja, kako ne bismo bili ovisni samo o tom području. Naravno, kad kada uvozimo plin, moguće je izvoziti ga ovisno o situaciji, ali nadalje možemo više ulagati u istraživanje i razvoj, jer snažno vjerujem u mogućnosti koje proizlaze iz razvoja zelene energije, zelenog gospodarstva. Time možemo popraviti situaciju po pitanju radnih mjesta i stvoriti rast kroz zeleno gospodarstvo. Unutarnje tržište postoje neka predviđanja netarinskih prepreka koja bi mogla e, naškoditi uvozu i izvozu e, zelene energije, a to je nešto što moramo ukloniti do čega ne smije doći. Ja preuzimam predsjedanje i ispričavam se što vam moram reći da kasnimo 10 minuta, te bih zamolio sve iz tri odbora da se e, striktno pridržavaju vremena. Ispričavam se jer svih 45 zastupnika bi željeli naravno postaviti svoje pitanje. E, to nam je vrlo važno. E, zastupnica Paloma Lopez. Hvala vam. gospodine Katajnen, ciljevi javnog ulaganja u eurozonu su još uvijek nejasni. Još uvijek nije jasno odakle ćemo prikupiti potrebna sredstva da bi se taj plan ostvario. A ciljevi privatnih ulaganja ne uzimaju u obzir vrlo osjetljivu perspektivu buduće potrežnje. A u Europi se još više brinemo oko kontrole cijena nego poticanja zapošljavanja. Hoćete li potaknuti plan ulaganja za održivi rast Konfederacije europskih sindikata? S obzirom na socijalni dumping i konkurenciju u zemljama članicama, što ćete učiniti kako bi ulaganje dovelo do produktivnosti između zemalja članica s obzirom na velike razlike? Hoćete li poticati borbe protiv poraznih utaja te e, progresivno i pravično oporezivanje? Hoćete li poticati strukturne reforme? Govornica je prekinuta. Predsjedatelj kaže da ne bismo trebali istovremeno pre... govoriti prebrzo, iako smo ograničeni vremenski, jer bi moglo doći do problema s prevođenjem. E, gospodine kandidatu za potpredsjednika, izvolite, imate vremena za odgovor. Zahvaljujem, gospođo Paloma Lopez. Vaše prvo pitanje ticalo se toga podržavam li investicijski paket i sposobnost javnog sektora da više uloži u stvaranje radnih mjesta? Moj odgovor da. To smatram svojom dužnošću. Također planiram stvoriti dobru priliku da privatni sektor također ulaže u budućnost Europe. Postoji niz fantastičnih prednosti Europe, ali iz nekog razloga jednostavno ne dopuštamo Europi da bude onoliko dobra koliko bi mogla biti. Sljedeće pitanje kako, što ću učiniti protiv socijalnog dumpinga. Želio bih biti vrlo jasan. Tržišno gospodarstvo znači da imamo jednoobrazna pravila za sve. Socijalnom dumpingu nema mjesta u Europi. On se protivi načelu socijalnog tržišnog gospodarstva. On je samo alat, socijalno tržišno gospodarstvo nije samo sebi svrha i uvelike podržavamo ono što je rekao predsjednik Juncker po tom pitanju. Najmanje je rekao da primjerice direktiva o upućivanju radnika na radu zemstvo mora biti striktno provedena i ja ću sa eh, Marijan Tisen vrlo usko surađivati i ona je već e, dala neke indikacije o tome kako će raditi na ovome i kroz novu direktivu o provođenju i razmatrajući e, preostale direktive, no potreba nam je širok dijalog sa svim dionicima o ovom pitanju. Zahvaljujem sljedeće pitanje, zastupnica Monika Vano iz Odbora za regionalni razvoj. E, gospodine kandidatu za povjerenika. Govorili ste mnogo o financijskim instrumentima, a malo o strukturnim fondovima. E, e, ulaganje i regionalna politika ove 300 milijardi eura će imati veliki učinak na strukturne fondove. Pitanje E, novac strukturne politika su već programirani u regijama, na primjer za postizanje ciljeva 2020. E, to će e, jako doprinijeti suzbijanju krize. Pitanje, možete li garantirati da sigurnost ulaganja za one E, s obzirom na makroekonomske uvjete. E, mislite li e, kao i povjerenica za regionalnu politiku da ako se ne postignu ciljevi da to mora postati ultima ratio. Izvolite. Zahvaljujem govornici. Izvolite. Hvala vam. E, poput svih drugih, ja dolazim iz određene regije. Ja dolazim iz istoka svoje zemlje. E, bio sam član jednog odbora koji se bavio regionalnim fondovima, tako da sam dobro upoznat s onima čemu govoriti. Što se tiče makroekonomske uvjetovanosti po pitanju strukturnih fondova, rekao bih da moramo izbjeći greške iz prošlosti. Jedna od pouka gospodarske krize je da javna ulaganja se mora vršiti u jednom kvalitetnom makroekonomskom okviru kako bi se maksimizirao utjecaj korist od novca koji se upotrebljava. I zbog toga se moramo pobrinuti da makroekonomski uvjeti omogućavaju stvaranje radnih mjesta na temelju novca poreznih obveznika. Regije vjerujem da imaju ključnu ulogu u stvaranju rasta. Ona uspješna poduzeća mm, smještena su na nekoj lokaciji i ovise o okruženju te lokacije. Dakle, da primjerice novac koji se upotrebljava za vještine radnika u regiji novac koji se upotrebljava za strukovno obrazovanje i istraživanje i razvoj je dobro upotrebljen novac. I taj novac bi trebao biti usmjeren sveučilištima, strukovnim školama, istraživačkim centrima unutar pojedinih regija. E, zbog toga sam više puta već ponovio da smo postigli makroekonomsku pouzdanje, ali sada moramo raditi na rastu, a to pak znači da moramo imati zajedničku strategiju s našim regijama. Zahvaljujem, gospođa Ticijana Begin, sljedeća ima riječ. Hvala vam. Cijenila sam vaše riječi o rastu i ulaganja. Gotovo sam zaboravila da ste vi isti onaj Katajnen koji je e, prije tri godine od Grčke tražio paket jamstava. Ja kao poduzetnica vam mogu reći da vremena nemamo i moramo e, raditi s ovime što imamo danas, a to nije pozitivno. Da biste postali povjerenik potrebna su tri uvjeta, vaša predanost u Europi, neovisnost i vaše osobne kvalifikacije. Vi dobro poznajete ugovore, zato što članci 3 i 4 ugovora o osnivanju Europske unije jasno govore da Europska unija promiče solidarnost između država i blagostanje svojih građana. Kako ćete to ispoštovati ako budete insistirali na štednji koja je vaša predanost Ujedinjenoj Europi? I dok milijuni Evropljana gube svoje radna mjesta, vi ste e, u četiri mjeseca zaradili gotovo 500 tisuća eura. Ne znam da li zarađujete dovoljno, ali smatram da da. Gospođa je prekinuta. Gospodine kandidatu, izvolite. Hvala vam Vaše pitanje da li sam ja eh, onaj jedno te isti katajnen koji sam bio i nekoć. Predstavljam li održive vrijednosti koje su potrebne kako bismo poboljšali razinu socijalne zaštite i istovremeno e, pobrinuli se da dođe do stvaranja novih radnih mjesta. I više sam nego zadovoljan što mogu još jednom naglasiti da sam bio odgovoran za provođenje šest paketa financijske pomoći u finskom parlamentu. E, dakle, vjerojatno ste me pobrkali sa mm, nekim vašim kolegama koje predstavljaju druge stranke, stranke koje su bile protiv toga, no ja sam zastupao ove pakete u finskom parlamentu i uvjeravam vas da to nije bilo lako. Tu su i neke od mojih kolega koji eh, su me prilično žestoko napadali u tom na to nije bilo lako, ali bilo je lako zbog toga što sam vjerovao da je to ekonomski gledano i sa stajališta solidarnosti ispravna stvar. U tom smislu zadovoljan sam, iako nitko eh, nije želio, nikome se nisu dopadali ti paketi financijske pomoći. No što se tiče socijalnih prava, socijalna država je naš cilj. Tržišno gospodarstvo je samo alat. Ono nema vrijednosti. Političari moraju unijeti vrijednost u tržišno gospodarstvo. I već sam više puta rekao, moramo se usredotočiti na konkretne mjere koje će uvjeriti privatni sektor da ulaže u Europu. I moramo se usredotočiti također na konkretne mjere koje možemo upotrijebiti za upotrebu javnih sredstava na najučinkovitiji način kako bismo stvorili nova radna mjesta. Zahvaljujem. Gospođa Sirpa Pjetikajnen, sljedeća ima riječ. Hvala vam. Svi znamo koja su ekonomska i okolišna ograničenja, ona su prilično apsolutna i koristimo ono što imamo na raspolaganju, ne možemo pretjerano opteretiti naš okoliš kao niti naš proračun. I glavni izazov, kako ja to vidim, je stvoriti inovativan i socijalno osjetljiv razvoj koji će rast, koji će istovremeno biti i učinkovit i koji će imati uzimati u obzir zaštitu okoliša. I željela bih čuti nešto više o vašoj strategiji kako ćete to postići i kako ćete uzeti u obzir zaštitu okoliša i ulogu povjerenika koji se bave e, klimom zaštitom okoliša u suradnji sa financijskim sektorom. Zahvaljujem, gospođo Pjetikainen. A ovo je doista fascinantno područje rada. Prije svega, čini se da imamo javne potpore koje potiču pogrešan, e, pogrešno neodrživo ponašanje. radio sam s tim, nazovim ih, nezdravim potporama na međunarodnoj razini. I to je pitanje koliko oni koji donose odluke na nacionalnoj razini mogu upotrebiti kvalitetnije alate za smanjenje emisija i za poticanje zelenog rasta. U Europi također moramo pomno razmotriti postoje li takve potpore koje nisu održive. Učinkovitost u korištenju resursa trebala bi biti sastavnim dijelom europskog semestra. Dakle, moramo stvoriti alate za procjenu rezultata naše učinkovitog korištenja resursa. E, mene bi tu e, zanimalo vidjeti da li je moguće stvoriti nove inovativne financijske instrumente koji bi mogli podržati održivo zeleno gospodarstvo. Također, opća uprava koja se bavi financijama i zaštitom okoliša. Stvaraju financijske instrumente i znaju kako spojiti te financijske i okolišne stvari. E, nisam toliko upoznat sa time konkretno, ali svako me zanima dublje proučiti to pitanje. Zastupnica Juta Steinbrück. Gospodine Katajnen, e, usprsko strukturnih reforma i mjerama štednje, rast u Europi i u eurozoni je još uvijek e, malen. Vi zastupate mjere štednje i politiku štednje. Rezultat je nezaposlenost. Ona je neprihvatljiva u Europi. 2013 26 milijuna evropljana je bilo bez posla. Ne možemo samo zaboraviti prošlost, trebamo dobru budućnost. Koje konkretne korake, molite, budite konkretni, to je važno za našu odluku. Koje ćete korake poduzeti kako biste postigli ciljeve e, strategije Europa 2020. Eh, jamstva za mlade također kao i eh, kvaliteta rada u Europi. Gospodin Štanbruk, hvala vam na pitanju. Dakle, nekoliko pitanja se ticalo fiskalne politike i toga kako promicati jamstvo za mlade i stvaranje visoko kvalitetnih radnih mjesta u budućnosti. Moj eh, budući kolege, nadam se, eh, moj kolega, dakle, Pierre, prošli tjedan je rekao da moramo smanjiti dug kako bismo došli do rasta. I potrebna nam je čvrsta fiskalna politika. Sa njime se slažem u tom načelu. On je također rekao da svaki euro koji se upotrijebi za pokrivanje duga je jedan euro manje za ulaganje u zdravstvenu skrb i obrazovanje za naše građane. Slažem se s Pjerom i po tom pitanju. Dakle, sada moramo usredotočiti se na naše probleme, poput nezaposlenosti mladih. I kao što sam rekao, jamstvo za mlade, meni osobno vrlo drago, jer ga je moja vlada stvorila i sada ga se kopira na europsku razinu, jer ovo je dobra zamisao koja se usredotočuje na one mjere koje su ljudima potrebne. I zahvalio bih svojim kolegama iz, iz vlade koje su sa mnom radili na tome. Dakle, to je vrlo ciljena mjera jer nije svima potreban isti lijek. Ovisno o potrebama mladim, e, naukovanje bi moglo biti jedan alat ili osposobljavanje e, strukovno ili bilo što drugo. Dakle, ja želim usko surađivati sa Marijan kako bih progresivno radio na tome, pobrinuo se da države članice u potpunosti koriste alate koje su im na raspolaganju. No, stvar je u tome da su nam potrebni visoko kvalitetni poslovi, ne bilo kakvi poslovi, ne bilo kakva radna mjesta, jer na taj način možemo stvoriti dodanu vrijednost. Hvala vam sada kolega Notis Marijas. Evo, ovdje sam. gospodine Katajnen, vi ste bili premijer Finske, a sudjelovali ste i u donošenju odluka koji su Grčkoj nametnuli memorandum. Nakon potpisivanja tog sporazuma 2010. Grčka je od Europske unije i MMF-a dobila zajmove u iznosu od 214 milijuna eura. Unatoč toga, tome imamo 1,5 milijuna nezaposlenih. Kako možete to objasniti? Kamo je taj novac otišao? Jer prema grčkom parlamentu 2,5% Grčka živi ispod linije siromaštva, 3,8 Grka je im prijeti siromaštvo. Jeste li vi svjesni tih brojeva? Osjećate li se odgovornim za neuspjeh te politike? koja doista krši osnovna ljudska prava. Oprostite, moram vas prekinuti. Uh, Ovdje nije pitanje da li uh, mi se sviđa vaše pitanje ili ne. Stvari u tome da li shvaćam što govorite. Grčka je prošla kroz najgoru gospodarsku krizu, najgoru u Europi, ali vjerujem i u drugim dijelovima svijeta. I moji prijatelji su prošli kroz te užase, neki od njih su izgubili svoja radna mjesta i brojni se pitaju kamo je otišao taj novac. S druge strane, drugi govore da smo pomogli Grčkoj time što smo pozajmili bilateralno. I ponovno se ljudi pitaju kamo je taj novac otišao. Nadam se da će pozitivni signali koji možda ne dotiču obične građane, ali ja smatram da ipak ima pozitivnih učinaka Grčka ima sada suficit i e, oporavlja se i izvoz. Dolazi do gospodarskog rasta i on će nastaviti. I moramo pomoći e, Grčkoj da ostvari bolju budućnost. I zapravo je ovaj paket ulaganja upravo zato vrlo bitan. Moramo iskoristiti sva sredstva koje imamo na raspolaganju, javna i privatna, i poticati ulaganja, ulagače da ulažu povjerenje u Grčku i u Grčkoj se polako vraća. Zato što ulagači se ipak vraćaju. I siguran sam da će situacija biti znatno bolja u sljedećih nekoliko godina, no naravno u potpunosti shvaćam tešku situaciju grčkih građana. Hvala vam, a sada gospođa Kalas. imate vrlo ambicioznu agendu. Ti uvjeti su glavne točke, međutim e, fale inteligentne investicije i održivi razvoj. Koja je vaša namjera? Mm, kako se možemo koncentrirati na inteligentna ulaganja? Što ćete učiniti kako bi rast bio održiv? Voisi vastata suomeksi virolaiselle ystävälle. Odgovorit ću na finskom, vaše pitanje se ticalo e, e, što treba raditi kako bismo e, sredstva orijentirali prema inteligentnim investicijama, kako to zovemo. Shvaćam pitanje. Moram reći da Karos Mojdas je odgovoran za inteligentne e, investicije. E, u stvari, e, to je istraživanje, to je njegova odgovorna. To je veliki izazov za cijelu komisiju, to je dobar primjer naše uloge koordinatora. Iz toga je gospodin Juncker stvorio ovaj model. Trebamo zaista E, dobre instrumente za financiranje istraživanja. Imamo 80 milijardi, imamo druge fondove, a sada si moramo postaviti pitanje, moramo vidjeti da li se ti fondovi služe za inteligentni razvoj, e, recimo inteligentan transport, E, koji je koristi e, i građanima i e, okoliši. Trebamo obnovive energije, trebamo recikliranje, moramo se odreći fosilnih goriva, a što se tiče sirovina, organskih otpadaka, to treba pretvoriti u energiju E, to bismo mogli učiniti e, kad bismo imali fondove za istraživanje koji se bolje koriste. Mnogo očekujemo od ove suradnje koja će se javiti e, kad budemo radili zajedno u komisiji, naročito sa Kristalinom Georgijevom. To je dragulj u kruni ta ova sredstva za istraživanje. E, e, što ćete konkretno doprinijeti tim tome da e, učinkovito upotrebite investicije vidimo da 10% cjelokupnog gospodarstva u Europi E, se koristi za nova radna mjesta i e, za jamstvo za mlad. Kako ćete osigurati e, osnivanje i sigurnost financiranja socijalnog gospodarstva? Tri povjerenika su već odgovorni za socijalne inovacije. Kako to želite učinkovito koordinirati? Hvala lijepa.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 Hvala lijepa. U pitanju ste e, postavili pitanje koji je kalendar, koji su rokovi, kako možemo e, stvoriti e, stvarne investicije, a ne samo dokumente. Što možemo napraviti za reindustrializaciju? U prvom redu, vremenski je raspored to je timing raznih e, mjera e, e, za konkretne probleme jedinstveno energetsko tržište ako postoje investicije za široki pojas ili nešto slično to će se vrlo brzo primjenjivati i tu će se stvarati radna mjesta krajnji cilj nije stvaranje širokog po, pojasa ili stvaranje nekih e, mreža, već bolje okruženje za poslovanje. A taj je kalendar, ti su rokovi malo drugačiji. Mi imamo financijske instrumente, e, poput na primjer e, povećano na sposobnost pozajmljivanja Europske investicijske banke. Kad kažemo moramo bolje e, koristiti proračun, nije to samo recikliranje novca. E, ako nešto učinite, znamo što ćemo dobiti. Ako promijenimo prioritete, dobit ćemo više. E, doći će i iz tog područja javni novac javna sredstva. Moramo poticati države e, članice da naprave prioritete u investicijama. E, ne samo zbog e, poticaja za Europsku uniju, već i za vlastitu zemlju. Uglavno smo čuli pitanja od Ikona, Employment i ITREA, a sada dajemo riječ kolegi Markosu Piperu gospodin Katajnen, koji put e, e, imamo dojam e, više europskog novca i sve će se popraviti u poljoprivredi i tako dalje. Možemo imati i drugo mišljenje. Ja sam na drugoj strani novac nije dovoljno apsorbiran, a koji puta je i zloupotrebljen. E, tu imamo rezerve koje možemo razumno koristiti. E, bilo je uvjerljivo ono što ste rekli. Raspoloživa sredstva treba koristiti inteligentno i e, tu jako privlačiti privatni kapital. Pitanje što možemo učiniti na okviru za rast u koordinaciji za mala i srednja poduzeća u ulozi koordinatora kao potpredsjednika. Hvala lijepa. Prvo je pitanje bilo kako izbjeći e, zlo upotrebu ili loše korištenje javnih sredstava za investicije. Trebamo analizu troškova prije no što počnemo s velikim projektima. E, vidjeli smo u prošlosti da se novac može koristiti i učinkovito i manje učinkovito. E, dio izazova leži u tome e, jeste kako mala i srednja poduzeća mogu dobiti mogućnost da sudjeluju u javnim projektima E, jedan od dobrih e, e, prilika bi bilo transparentnja javna nabava. To je od ključne važnosti. To može biti vrlo dobar instrument da se poveća transparentnost i smanji, na primjer, korupcija. Lako je shvatiti da imamo mnogo inovativnih malih i srednjih poduzeća koja su orijentirana rastu, poduzeća koja su spremna da sudjeluju u javnoj nabavi, a kad bi znali da tu postoji poštena konkurencija. O tome smo već razgovarali sa odborom koji e, za jedinstveno tržište. To će biti jedan od naših fokusa i prioriteta. Zašto ne bismo dali e, nove mogućnosti malim i srednjim poduzećima? Hvala lijepa. E, gospođa Eva Kajli ima riječ. O, osim vašeg htjenja, da, vi ste dali konkretne e, odgovore. E, imamo 27 2,7% nezaposlenosti. E, za, trebali bismo i e, činiti još dalje rezove. E, vi ste za rast. Je li etično da žrtvujemo siromašne? Čak i Juncker kritizirao trojku. Da li se s time slažete? Da li ćete spriječiti dalje rezove kako biste osigurali siromašne? Da li ćete kao tim lider kao ste, e, pomoći povjerenicima u inicijativama kao koordinar, a da nas e, u, pritome ne patronizirate? Možete li nas uvjeriti da ćete biti e, pouzdaniji i specifičniji? Hvala. Tu imamo nekoliko pitanja. Veliko pitanje na koje još nitko nije odgovorio E, jeste e, da li ću se miješati u posao e, Pjera Moskovića ako želi promijeniti fiskalnu politiku. A drugo pitanje je, rekli ste da sam ja rekao da je štednja jedin način da se stvori rast. U prvom redu, to nisam nikad rekao. To ide protiv mojih uvjerenja. Ne znam zašto netko kaže da sam ja to rekao, zašto se to meni pripisuje, ja, to nikad nisam izjavio. Ja vjerujem u javno financiranje koje treba biti zdravo, koje mora braniti e, društvo blagostanja. Kao što je rekao predsjednik Juncker, ne možemo graditi e, našu e, društvo blagostanja na sve većem dugu E, slažem se sa onim što je rekao Pierre. Svaki euro koji se e, troši na otplaćivanje duga oduzima novac e, narodu. Moramo biti vjerodostojni što se tiče fiskalne ravnoteže, ali istovremeno trebamo i konkretnije ulaganja i privatna i javna ulaganja kako bismo stvarali radna mjesta. Moja suradnja s Pjerom će se usredotočiti na pitanja koja se tiču rasta. Neću biti odgovoran za fiskalnu politiku. E, to, to nije moj par rukava. E, Podpredsjednik Valdis će usko surađivati s Pjerom e, na gospodarskom upravljanju a ja ću se koncentrirati na stvaranje radnih mjesta zajedno s Pjerom. I mislim da ćemo tu imati mnogo bolji portfelju e, Gospod, gospođa Morin sokjer Hvala e, gospodine predsjedniče, e, gospodine povjereniče. Vaše iskustvo premijera u tom iskustvu ste mnogo uložili u borbu protiv e, nezaposlenosti e, mladih. E, to vam daje kredibilitet. Imamo politiku, imamo sredstva za to. Kao povjerenik zadužen za tu politiku, kako ćete u prvo redu razrešiti kvadraturu kruga? E, usredotočiti se na e, nove vještine za nova radna mjesta o kojima ste govorili, a s druge stvari, e, strane se boriti protiv izlaska iz škola bez kvalifikacija, jer to upravo to vodi do nezaposlenosti mladih. Hvala lijepa. mladi, e, jamstvo za mlade je fantastičan instrument. Malo sam e, e, studirao austrijski model, model naukovanja. On odlično funkcionira. Da sam još uvijek političar u Finskoj, to bih tamo primijenio. Možemo to primjenjivati u raznim dijelovima Europe. To je samo jedan primjer E, još jedan primjer. E, govorili smo o e, u ulozi žena na tržištu rada. To je jedan od neiskorištenih potencijala u Europi. Moramo bolje koristiti žene na tržištu rada. To je izvor ekonomskog rasta. Druga stvar, moramo posvetiti veću pažnju Eh, pravu eh, ljudi s eh, invaliditetom na rad. Nije to ne radi se samo o zarađivanju novca. Moramo moći u životu biti kreativni da bismo imali sretan život to isto pravo pripada ljudima s invaliditetom. Kad sam bio ministar financija imali smo jedan e, program od 18 milijuna eura koji je poticao e, e, poslodavce da zapošljavaju mlade ljude. To je vrlo dobro funkcioniralo. Imamo područja na kojima možemo uzajamno učiti. Moramo koordinirati naš rad, što to će biti vrlo korisno za komisiju. Treba kopirati dobre primjere. E, e, Gospodja Konstanc Frejl ima riječ. E, hvala lijepa gospodine predsjednik, gospodine Katajne i u budućnosti ćete biti odgovorni za koordinaciju politike kohezije i istraživanja. Koje konkretne mjere vi e, predviđate za najbolju sinergiju između ove dvije politike? Što ćete učiniti da poduprete e, regije da e, te mjere primjenjuju? 300 milijardi investicija E, da li ćete e, dati e, novac regijama kako bi kako bi se ispunili ciljevi komisije. Hvala. Hvala lijepa. Govorimo ovdje, nova komisija još ne postoji ali e, e, razgovarali smo s Kristalinom o, o financiranju istraživanja unutar europskog proračuna. E, na primjer program Horizont. E, tu imamo 80 milijardi za istraživanje. i, imamo 15 eh, različitih proračunskih linija koje podržavaju istraživanje u malim i srednjim poduzećima i drugdje. Istovremeno eh, koristimo i novac kroz strukturne fondove za istraživanje. Dakle, sredstva za istraživanje u strukturnim fondovima. Kristalina je bolje upućena u to područje, ali E, naravno, moramo zajedno sa povjerenikom e, zaduženim za strukturne fondove i sa Kristalinom i e, sa mnom moramo vidjeti kako možemo spojiti proračunske linije da bismo dobili bolje rezultate rezultate. Europska investicijska banka se također može uključiti, a i drugi financijski instrumenti. Možemo lako dobiti bolje rezultate kad spojimo razno razne instrumente i e, strukturne fondove e, i horizont. To je jedan primjer a naravno i privatna sredstva iz privatnog sektora. To je jedno od ključnih područja kojem trebamo koordinirati. Werner Langen ima riječ. Hvala lijepa gospodine Katajnen. Ja bih se priključio Lizi Ferreri. Mjerit ćemo vas na rezultatima Finska je moderna e, država sa visokim investicijama, malom zaduženošću, e, žene su ravnopravne. To je idealna zemlja ljevice. A usprkos toga e, od vas se traži da nam dajete recepte kao neka krmača koja nam daje zlatna jaja. Možemo naravno bolje koristiti sredstva i strukturne fondove. Pitanje je da li ćemo uspjeti privući privatni kapital za javne e, projekte. Umjesto da se to investira u hedge fondove u Luksemburgu i negdje drugdje na svijetu. Hvala lijepa. Gospodine Lange, rekli ste da je najvažnija stvar da privučemo više novca za stvarna ulaganja a e, ne za samo štednju u bankama. Ne govorimo samo o likvidnosti ili manjku novca. Ono što nam nedostaje su privatne i javne investicije u stvarnu ekonomiju. E, mi nemamo dovoljno ni ponude ni potražnje. bio, sam premijer, bio sam premijer e, e, gdje smo imali niz stranaka od ljevice do desnice. Znam nešto o suradnji. E, jedna je činjenica, ako provocirate poduzeća, onda nećete uspjeti. E, jako smo se borili s parlamentom u prvoj godini, ali onda smo se zaustavili. E, čim ste počeli se boriti, morali ste sate i sate e, potrošiti da dođete do rješenja. Ja ću dati svoj doprinos da dođemo do zajedničkog jezika tako da gospodin eh, Lange i gospođa Ferreira, eh, da, da se nekako ujedinimo. Ima mnogo toga što nas razdvaja, ali vam eh, mogu dati deset primjera koje nas spajaju. Koncentrirajmo se na to u prvom redu, a ka, svađajmo se kasnije. Koncentrirajmo se na ono što može stvoriti nešto novo E, odbor za promet e, Hvala ljep e, Ja ću se vratiti na jedno pitanje koje je već postavljeno. Juncker i Vasković su govorili o socijalnom dumpingu. Ja ću se koncentrirati na područje prometa. U Skandinavija je E, je to igralo uvijek važnu ulogu. E, tu je bila nepoštena konkurencija i socijalni dumping koji e, vidimo u robnom prometu i prijevozu. Kao potpredsjednik ćete biti odgovorni za koordinaciju prometne politike u komisiji smo često vidjeli osobe koje nisu ni čuti htjeli za ovo pitanje, a, ovo, a ono je neobično važno. Što ćete napraviti e, da se borite protiv e, socijalnog dumpinga u transportu roba? Hvala lijepa. To je vrlo važno pitanje. E, imate dulje iskustvo na tom području od mene. E, načelo mora biti sljedeće. E, ako i kada e, budemo imali europske investicije u prometu, naše opredjeljenje da stvorimo dodanu vrijednost za cijelu Europu, da spajamo ljude i tržišta bolje nego u prošlosti. Jedan od preduvjeta korištenja europskih resursa mora biti da investicije ispunjavaju sve kriterije koji su potrebni e, za gospodarstvo, socijalno gospodarstvo. Tu nema mjesta za dumping. Za, ako imate dobre primjere ove vrste ponašanja, onda bih htio čuti više o tome. Moramo razvijati naše instrumente kako bismo e, bolje identificirali eh, nezdrave elemente eh, velikih investicija. Ako tu imamo socijalni dumping ili eh, recimo crna ekonomija, morate biti dovoljno fleksibilni da ih suzbijete. Zahvaljujem lijepo. Posljednje pitanje, zastupnik Burkhard Balc. Hvala lijepa gospodine Kantajnen, Lijepo je da vas opet vidimo na ovom saslušanju. Tri kratka pitanja. Europski semestar, naročito e, specifične preporuke za zemlje. Kao potpredsjednik ćete biti e, odgovorni za konkurentnost. Kako ćete pojačati e, tu konkurentnost u specifičnim preporukama? Drugo, pozdravljam eh, vašu najavu da će biti više investicija za konkurentnost. Eh, eh, to nosi i neke rizike. Kako ćete se pozabaviti tim rizicima? Rekli ste nekoliko puta da ćete surađivati s Europskim parlamentom. Kako ćete E, osigurati da Europski parlament sudjeluje u raspodjeli e, e, paketa od 300 milijardi eura. Hvala. Hvala vam. Vaše prvo pitanje ticalo se posebnih preporuka za države članice. Sjećam se da je partner analizirao oko osam i da je došlo do toga da je 18% posebnih preporuka provedeno. Vidio sam neke više pesimistične, više optimistične statistike, no one su djelovale djelomično i ne toliko dobro koliko je bilo moguće. U ovome će mi trebati vaša pomoć jer vi imate utjecaj na vlade u vašim vlastitim zemljama. Ja ću dati sve od sebe kako bih osnažio važnost posebnih preporuka za države članice, jer je to vrlo fleksibilan alat kojim se može pristupiti u područje gdje ne možemo upotrebiti svoju zakonodavnu ovlast. I kao što smo vidjeli, posebne preporuke postale su i sastavni dio europskog semestra. Dakle, njihova je važnost sve veća. Kako smanjiti opasnost povelika ulaganja. Ukoliko imamo privatni sektor, mora postojati rizik. No njega je potrebno raspodijeliti pravedno, a ne tako da ga e, snosi samo javni sektor, a da naravno e, prihodi idu samo privatnom sektoru. No, ukoliko imamo zajedničke poduhvate, tada se i rizik mora raspodijeliti. I zbog toga imamo javne alate kojima se smanjuje razina rizika i to osobito u infrastrukturnim ulaganjima, dakle privatan novac nije uvijek spreman preuzeti toliki rizik. Toliki rizik koliki bi veličina projekta omogućila. I zbog toga moramo javnim resursima stabilizirati tu stvar. No, tu mora postati ravnoteža. I za kraj Govornik je prekinuo